Um, hello everyone. Dobar dan svima. Pozdravljam ovo, razmenu mišljenja sa članovima, zastupnicima iz odbora DV i ENVI. Od samog početka platforma za više internih skupina za nas je esencijalni element u praćenju provedbe na europskoj razini SDG-ova ciljeva drugog razvoja. Danas ćemo više čuti o radu platforme i u sljedećem izvješću koji će se usvojiti u listopadu. 17 ciljeva održivog razvoja imamo koji se obuhvaćaju razne ciljeve u ljudskoj zajednici, obuhvaćaju sve države i Europske uniju. sada trebamo ubrzati tranziciju prema e, zelenoj ekonomiji i inkluzivnu ekonomiju do 2030. godine. Odbor ENVI je pokazao veliki interes i razumijevanje e, pristup Junkerove komisije održivosti i kako komisija predviđa provesti te cilje u Europskoj uniji. Želimo znati kad će komisija napisati svoj dokument za razmatranje i da li očekuje da će donijeti komunikaciju o okviru do 2030. godine. E, pozdravljam današnje goste. E, naši ciljevi se trebaju pratiti na e, svjetskoj pozornici. 2019. godine e, imat ćemo i politički forum na visokoj razini, a htjela bih da se komisija pozabavi tim pitanjem. Sada dajem riječ gospođi Mekalan, koja je predsjednica odbora DEVE, koja će uvesti predstaviti naše goste. Izvolite. Hvala. Zahvaljujem gospođo Valjan što ste nas pozvali na ovaj zajednički sastanak. Naš odbor je uključen u rad na ciljeve održivog razvoja i bili smo na sastanku u New Yorku u New Yorku na sastanku 2015. godine kad su usvojeni ciljevi. Sada ćemo ubrzo slaviti godišnicu u rujnu i Europska unija je bila dosta uključena u u prema tom sporazumu koji je donesen u New Yorku. E, članovi našeg odbora rade na vanjskim aspektima provedbe SDG-ova i to radimo kroz aspekt razvoja i vanjske instrumente. Europska unija pokazuje vodstvo u donošenju rezultata kod provedbe SDG-ova općenito u mnogim ministarstvima danas u Europi i u drugim e, kontinentima e, SDG-ovi su zapravo zamjena za malinijske ciljeve i cijeli koncept ciljeva održivog razvoja je nešto što se temelji na zajedničkoj planeti sa zajedničkim resursima koje dijelimo i moramo imati konvergentne politike u svim e, državama. To je promjena u promišljanju o održivosti i zato danas drago što ćemo čuti više informacija od stručnjaka i od Europske komisije o tome kako se pripremamo za 7. mjesec 2019. godine, dakle za iduću godinu, kada će Europska unija imati izvješće o provedbi SDG-ova. Htjela bih znati kako ćemo imati interne i vanjske aspekte, kako će se o njima izvješćivati u Njorku. Za parlament e, iduće godine će biti osjetljiv trenutak jer ćemo imati izbore u svibnju, a e, parlament će se formirati početkom srpnja, pa nije još jasno kako će sve funkcionirati što se tiče parlamentarnog predstavništva. Dakle, 2018. godina sada već u tijeku, 2019. parlament e, će trebati već biti pripremljen za ovaj sastanak. Idući tjedan imamo delegaciju koja odlazi u New York. Neki zastupnici koji će biti u tom izaslanstvu su u sali i oni će također pozdraviti naše goste. Čućemo prvo nešto više od e, predstavnike platforme za više dionika na geovima. E, dakle, nakon toga glavnog tajnika koji će nam govoriti o tome kako promodimo vanjske aspekte. Nakon toga glavna uprava derko i SVD dobit će riječ, ali prvo e, ćemo dati riječ gospodinu Janu Noterdamu iz CSR Europe gospodinu Bertu Kubi iz odbora regije, gospođi Patrici Heidegger iz e, Europskog e, ureda za okoliš. Ne znam kako ćete se podijeliti zadano vrijeme. Možda odborima možete reći e, čemu se radi u ovoj platformi za više interesnih skupina, kako ona funkcionira i kako ste vi uključeni u rad EU. Hvala. Zovem se Patricija Hadeger ja ću prva govoriti, imamo eh, našu prezentaciju o platformi. Eh, nas eh, tri smo radili na ovoj prezentaciji, sad ću nas predstaviti. Platforma za više interesnih skupina uspostavljena je s prvim sastankom u prosincu prošle godine. Platforma je skupina stručnjaka komisije. Imamo dva tijela imamo pravu platformu, to je segment na visokoj razini, onda imamo upravni odbor e, kojemu pripadamo na stroje e, i time se bavimo svakodnevno. Podijeljeni smo na podskupine zbog široke palete e, pitanja kojim se bavimo. Trenutno radimo na jednom mandatu, odnosno jednoj zadaći, ali ne samo time, a to je doprinos platforme e, dokumentu za razmatranje komisije koje se očekuje ove godine. Dakle, to je glavni dio našeg posla trenutno. E, čuli smo da postoji tim za pisanje našeg doprinosa tom e, dokumentu za razmatranje i htjela bih opisati čime se bavimo. To je rad koji je još uvijek u tijeku. Ne možemo sada prezentirati konačne zaključke koji će biti spremni tek u listopadu. Ali vam možemo prezentirati ono što sada činimo i što smo do sad postigli. Imamo šest podskupina, to je stalni proces e, koji ne obuhvaća samo e, dokument za razmatranje koji će se kreirati na kraju. Imamo i izvješće o idućem VFO i o tome kako bi on trebao biti održiv i što to podrazumijeva. Iz moje perspektive mogu podijeliti nekoliko informacija. Ovo je rad novo iskustvo za sve nas. To je stvarno platforma sa više internet skupina, e, zajednica istraživača, e, zajednica odbor regija, gradovi, e, općine, županije, svi konvergiraju. Sad smo još uvijek na početku našeg posla, ali dodana vrijednost je o tome da su svi ti ljudi objedinjeni u jednoj sali i mogu razgovarati o zajedničkim rješenjima. Mislim da je to vrlo važan i zanimljiv proces i time se otvaraju vrata u mnogim smjerovima kako bismo učili jedni od drugih i radili na zajedničkim rješenjima. Sada bih e, otvorila prezentaciju. To su samo preliminarne preporuke koje ću sada iznijeti zato što je tamin takav e, da ćemo naše preporuke e, usvojiti tek u listopadu i to je razlog zašto sada kažem da je to rad u tijeku. Naš trenutni doprinos u ovom dokumentu se dijeli na pet poglavlja. Prezentirat ću pet poglavlja. E, to ćemo učiniti na stroje. A sad ću započeti sa prvim poglavljem. Ovdje se radi o našoj viziji. Prije nego što se dotaknem jednog ključnih elemenata, a to je održiva Europa za 2020. i pripadajuća strategija, želim rezimirati nekoliko ključnih elemenata ovog poglavlja. Glavno je reći da s jedne strane mi želimo raspravljati o tome kako osigurati da Agenda 2030 i SDG-ovi postanu okvir za zajednički europski narativ i raspravu o budućnosti Europe želimo iskoristiti taj okvir kako bismo imali pozitivni narativ i pokazali da je to mogućnost kojom će se promijeniti naše društvo. Istovremeno želimo osigurati da svi shvate da treba brzo djelovati. Dakle, u prvom poglavlju pokušavamo identificirati ključne izazove za Europsku uniju, pokušavamo kontekstualizirati SDG-ove u europskom kontekstu. Vi ste upravo rekli da je tendencija to da SDG-ove smatramo kao SDG+, a to nije program samo za zemlju razvoja, nego i za nas. I zato pokušavamo kontekstualizirati što znače od ciljevi doživog razvoja i koji su izazovi s kojima se trebamo suočiti u Europskoj uniji. Neću sada ulaziti u sve izazove koje smo uočili. Možete svakako pročitati naše izvješće kada bude spremno, ali postoji širok konsenzus oko toga da se trebamo složiti oko pravih izazova i koji imaju prioritet u sklopu SDG-ova. Također smo uočili ključna načela. Ona nisu nova, ali ipak mi želimo kontekstualizirati sva ta načela u Europi. Neću sad pomenuti sva načela. Jedno zanimljivo načelo je načelo da nitko ne smije zaostati. E, to je važno za nas u europskom kontekstu, ne samo za vanjsko djelovanje i djelovanje i suradnju u razvoju, nego želimo kontekstualizirati ovo načelo, odnosno shvatiti što ono znači za naše unutarnje politike Europskoj uniji. Još jedno ključno načelo, kao što sam rekla, neću govoriti o svim načelima, je jako važno, a to je da imamo jaču povezanost između SDG-ova i ljudskih prava. Smatramo da su ove dvije teme paralelne, ali nisu dobro međusobno povezane pokret za ljudska prava nije dovoljno uključen u e, diskurs o e, SDG-ovima. Dakle, kako možemo imati jači pristup e, vezan uz ljudska prava unutar rasprave o SDG-ovima, to je naša glavna tema. Politika za održiv razvoj je nešto čime se bavimo u našem izvješću i pogotovo što se tiče upravljanja. Moji kolege će o tome govoriti. Mi smatramo da je veliki izazov za nas osigurati kvalitetne politike za održivi razvoj. A sada dolazim do ključnog elementa ovog prvog poglavlja, a to je zahtjev za strategijom za održivu Europu 2030. godine kako bismo dali doprinos trenutnoj strategiji za 2020. U ovoj platformi smatramo da trebamo implementacijsku strategiju za SDG-ove, a to treba biti sveobuhvatna strategija za Europsku uniju definirali smo nekoliko ključnih elemenata ove strategije. Treba biti nešto što će mijenjati stvari, mijenjati vizije, ali treba također nuditi rezultate, moramo imati točne vremenske rokove, ciljeve, srednjoročne i dugoročne, do 2030. ali nakon toga moramo obuhvaćati unutarnje vanjske politike, financijske mehanizme Europske unije, Moramo sve to temeljiti na e, dubinskoj analizi nedostataka i na programima, na mjerama koje su već poduzete na regionalnoj, lokalnoj i nacionalnoj razini u Europskoj uniji. Strategija treba također obuhvaćati više od e, pet godina političkog ciklusa mora biti dugoročna politička strategija, mora govoriti o međusobnim vezama između SDG-ovima, ne smijemo samo govoriti o najdržim ciljevima, nego moramo obuhvatiti četiri dimenzije i da, na način da postignemo holistički pristup u eh, ovom pitanju. Moramo imati mehanizme i alate za praćenje e, kako bismo kvalitetno, e, kvantitativno e, također i kvalitativno pratili provedbu ciljeva. Moramo također prepoznati potrebu za transformacijom ekonomskih i socijalnih modela, promjenu paradigmi. Moramo imati pristup od dolje prema gore i obuhvatiti obrazovne institucije, gradove, i regije. I na samom kraju želimo imati također i procjenu e, zasluga ove platforme i shvatiti kako možemo tu platformu pretvoriti u trajni instrument koji će pratiti čitav, e, proces do 2030. godine. A sada dajem riječ kolegi koji će predstaviti drugo poglavlje. Hvala Patricija. kako bismo imali održivu strategiju za Europu 2030. godine, moramo imati jače vodstvo, moramo ponovno razmišljati o našem pristupu e, upravljanju. Sada ću govoriti o očekivanjima Europske unije koje smo mi izrazili, pogotovo što se tiče Europske komisije, a to se tiče parlamenta i vijeća. Mi smo predložili da unutar komisije imamo e, projektni tim e, koji će surađivati s povjerenicima i moramo imati osobu koja će biti zadužena za međunarodne sporazume i za horizontalne instrumente. To znači da bismo trebali imati jaču koordinaciju u raznim službama komisije između njih i iskustvo većine tematskih podskupina koje sada rade pod smo platforme pokazuju mm, da su pozitivni razvoji se dogodili što se tiče veza ne samo između dionika i službi, nego smo primijetili i da u raznim službama Postoji sve veća želja za većom dosjednošću kako bismo imali jači utjecaj. Predsjednik komisije, koji treba biti ključna osoba, treba procjenjivati e, napredovanje i određivati što dalje treba činiti u pogledu SDG-ova u e, svom govoru o statusu Unije kada ga iznosi pred Europskim parlamentom i onda treba također izvješćivati vijeće za opće poslove to je naše mišljenje. E, ne možemo imati stanje Unije ako u tom govoru stanju Unije nije spomenut e, napredak. A što se tiče Europskog parlamenta, on je zakonodavac. E, postoji očekivanja što se tiče parlamenta da SDG-ovi uključe u zakonodavne dokumente u svim odborima. To je veliko pitanje sada. Kako će parlament se organizirati na mm, radu koji se paralelno odvija u različitim odborima. To se ponekad naziva načelom silosa, odnosno cilj znači, bi trebao biti smanjiti izoliranost e, pojedinih e, djelovanja i postići bolju povezanost radnih skupina, odnosno odbora. Također postoje očekivanja, a to je možda najvažniji dio svega toga, oko toga da e, dionici računaju na Eh, Europski parlament koji treba imati jaču političku ulogu, treba se obratiti biračima na terenu i dati podršku lokalizaciji eh, SDG-ova. Što to znači? To znači da oni trebaju biti prisutni u svakodnevnom životu građana, tvrtki i drugih ključnih dionika u društvu. Također računamo na eh, jakom doprinosu Europskog parlamenta prema komisiji da bi se pronašle mogućnosti i drugi poticaji za stvaranje kapaciteta za razmjenu dobrih praksi, međusobno učenje kako bi gradovi, regije i građani treće zemlje bili potaknuti na provođenje SDG-ova na vlastitoj razini. Neću sada više govoriti o drugom poglavlju, nego dajem riječ kolegi da preuzme prezentaciju trećeg poglavlja. trećem poglavlju vidjet ćemo kako mi vidimo instrumentari Europske unije, odnosno kako bi se on trebao razviti. Mi smatramo da trebamo imati pet koraka. Ključni korak je određivanje političkih prioriteta, a to treba učiniti europske institucije. Mislimo da je ključno da održivi razvoj bude u središtu budućih politika i smjernica prioriteta svih institucija da su političke smjernice za razdoblje pet godina nešto što treba biti obilježeno od ciljevima održivog razvoja, dakle SDG-ovima. A treba također uzeti u obzir izazove u provedbi agende 2030 i održive ciljevog razvoja, a to je koherentnost politika političke smjernice se sve jače koncentriraju na ciljeve održivog razvoja. Samo na taj način e, moći ćemo pristupiti rješavanju tog problema. Moramo osigurati to da svi dionici, svi akteri budu dovoljno svjesni događaja, dakle radi se o osvješćivanju političara i službenika, dužnosnika. Važno je shvatiti da ciljevi održivog razvoja i načela održivog razvoja su potpuno integrirani u proces donošenja odluka na političkoj razini i to eh, možemo postići prilagođavanjem agende, osiguravanjem ne samo da je zakonodavstvo postojeće, nego da je i koherentno. To možemo učiniti uvođenjem načela pozitivne obveze donošenja politika kroz pristup e, ciljeva održivog razvoja. Treći korak, e, ciklus koordiniranja politika, nešto što ću prikazati na sljedećem slajdu. Ovdje se radi o uvođenju novog ciklusa koordinacije održive Europe kroz e, financijska sredstva. Financijska sredstva po točkom D e, obuhvaćaju i financijske poticaje, dakle ne samo stavljanje na raspolaganje sredstava, nego radi se o fiskalnoj reformi i o preispitivanju nadzoru, radi se o transparentnom mehanizmu za praćenje e, u provedbi SDG-ova trebamo statističke podatke, okvir sa indikatorima kako bi se osigurala odgovornost svih dionika. Ovdje imamo prikaz novog ciklusa koordinacije za održivu Europu. Mi ćemo to temeljiti na strategiji za održivu Europu 2030. godine, a to je sveobuhvatna strategija, glavna strategija za sve politike. E, tu ćemo e, obuhvatiti europski semestar za ekonomsko upravljanje koje treba postati održiviji i obuhvatit ćemo također e, ciklus za održivi razvoj i to višegodišnji. Ova dva elementa su integrirana ali imat ćemo i također e, godišnji pregled rasta u kojem ćemo određivati prioritete e, i planove za doživi razvoj na razini Europske unije. Nakon toga dolazimo do nacionalnih izvješća i nacionalnih preporuka akcijskih planova na nacionalnoj razini. To je ciklus od 4 ili 5 godina i formirat ćemo europski semestar koji treba postati e, održivi, i moramo imati provjeru održivosti. Financijska sredstva i praćenje. Ovdje je važno reći da treba osigurati da parlament ima važnu ulogu u održivim oblikovanju financijskih sredstava E, što se tiče pogotovo održive fiskalne reforme i također e, na način da se imaju održivija javna sredstva. Fokus se treba prebaciti na e, održivije prakse. Europski parlament je ovdje su zakonodavac, ali i također kontrolno tijelo. I time prelazimo na desni dio ovog slajda gdje e, se zahtijeva sustav praćenja u svim politikama i odborima i to ne samo sa kvantitativnom nego i s kvalitativnom analizom. Mislim da ovo možemo preskočiti jer smo to već e, spomenuli kod objašnjenja za prethodni slajd. Imamo također poglavlje o prijedlozima politika. Imali smo dosta rasprava o upravljanju, o nužnim strukturama upravljanja. Imali smo također i raspravu o europskoj alatnoj kuti, ali isto tako htjeli smo to pretvoriti u nešto konkretnije i pokazati kako bi izgledao jedan integrirani politički pristup. Dakle, u poglavlju o političkim prijedlozima želimo naglasiti da održivost treba na dosadan način uvrstiti u cijelu političku agendu Europske unije, dakle da naši politički prijedlozi nisu iscrpni. Dakle, mi smo izvolili pet političkih klastera, ne političkih područja, jer ne želimo sada razdvajati to na posebna područja, nego želimo definirati klastere na temelju izazova koje smo izdvojili. Evo, ovo su samo neki od primjera, ali koliko čujem i zemlje članice imaju sličan pristup kada je riječ o izvješćima o e, održivom razvoju. Dakle, one definiraju također političke klastere i pokazuju kako u tim širim klasterima ulaze i ekonomska, ekološka i socijalna dimenzija. Dakle, sada neću ulaziti u detalje, nego ću vam samo pokazati pet političkih klastera koje smo mi prepoznali i kako bismo na primjeru toga prikazali integrirani politički pristup na temelju izazova koje smo analizirali. Dakle, imamo jedan klaster koji se bavi održivom potrošnjom i proizvodnjom, što naravno uključuje i cirkularnu ekonomiju, ali nije isključivo ograničeno na istu. Zatim imamo klaster pod naslovom e, društvo i sudjelovanje građana, dakle ulaganje u ljudski talent, e, zapošljivost i socijalnu inkluziju, dakle to je jedan veliki e, klaster za socijalnu politiku. I zatim imamo energetiku i klimu, naravno. I to je povezano sa drugim područjima u politici sa implikacijama u vezi s time i zatim četvrto e, hrana, proizvodnja, poljoprivreda i korištenje zemljišta. Dakle, nije to samo ekonomska i poljoprivredna politika, nego čitav sustav proizvodnje hrane što uključuje izvoz i uvoz hrane i preradu hrane i na kraju kohezijska politika. Evo, to su ti klasteri koje smo mi izdvojili. I tu navodimo primjere preporuka kojima pokazujemo kako se ovim klasterima možemo e, pristupiti na integrirani način. Neću sada evo ulaziti u detalje, nego sam samo htjela dati jedan pregled metodologije kojom se služimo. Hvala. I zatim poglavlje peto. Započeo bih eh, sa onime što je rekla Patricija na početku nakon šest mjeseci intenzivnog rada. Izradili smo i to preporučujemo onima koji imaju više vremena na ljeto. Dakle, imamo 260 stranica na koje smo e, prikupili e, očekivanja, analize, preporuke više od 30 e, interesnih skupina. Dakle, to je sveobuhvatan dokument. Naravno, nismo svi na istoj razini, imamo različite tu naglaske i treba također razjasniti i neke upitne točke o kojima treba još pregovarati, ako to mogu tako reći. No, uspjeli smo ukupiti ono što pokazuje da ipak e, bez obzira na još postojeće napetosti postoji ipak nastojanje da se napreduje zajedno. I nama pripada jedna ključna uloga i nakon 2019. godine jer se moramo pobrinuti da ova znanja i iskustva se mogu pretočiti u jednu paneuropsku strategiju o ciljevima održivog razvoja. I to može koristiti i postizanju veće dosljednosti politika i njihovog boljeg učinka. Također, sam uspio ostvariti usku suradnju sa glavnim tajništvom komisije kada je riječ o osnivanju europskih nagrada za održivost u različitim kategorijama. Građansko društvo, poduzeća i gradovi mogu podnositi kandidature do rujna i prva dodjela nagrada održat će se na proljeće 2019. godine prema našim očekivanjima. Dakle, to je trenutak u kojem e, će članovi platforme, civilnog društva i institucija imati priliku nagraditi oni koji čine, oni koji djeluju, žene i muškarce u svim područjima Europe i izvan nje, dakle one koji doista pretaču ciljeve održivog razvoja u praktična rješenja. Dakle, ciljevi održivog razvoja ne mogu ostati samo u rukama Brisela, Njorka ili drugih glavnih gradova, nego moramo pokazati kako se ti ciljevi ostvaruju napornim radom žena i muškaraca u našim društvima. I na kraju, Zalažemo se za daljnje ulaganje napora, za daljnji rad putem platforme iz razloga koje sam upravo naveo. Nemamo vremena za raspravu o tome, ali Frans Timmermans tijekom svojeg mandata je postavio jasno pitanje članovima platforme, a to je koje mjere predlažu interesne skupine kako bi ciljevi održivog razvoja privukli više građana, kako bi bili inkluzivniji. Evo, u svim e, prijedlozima koje nalazite u ovom opsežnom dokumentu i nadam se da ćemo imati više vremena za raspravu o tome nakon sastanka platforme u listopadu, a možda i 2019. godine. Dakle, u svim e, tim doprinosima ponavlja se to ključno pitanje, odnosno što građanima znače ti ciljevi, što ti ciljevi znače potrošačima i onima koji su državni službenici ili koji su radnici u privatnom sektoru. Dakle, je li to doista zajednički poduhvat svi u nas? Također, predloženo je i obilježavanje Europske godine posvećene ovim ciljevima održivog razvoja 2022. ili 2027. Zašto? Pa vrlo jednostavno. Kako sljedećih 65 ili 70 godina europskog projekta možemo povezati sa ključnom porukom, a to je da je održivost e, ključ e, za mir e, i vodstvo i napredak u svijetu. Hvala. Pa evo, vidim da ste uspješno izradili vrlo konkretne prijedloge i sigurna sam da će biti pitanja o njima. A sada imamo sljedeće gost. Gospodin e, Masehak e, iz glavnog tajništva Europske komisije. Koliko čujem, Imali smo pozive na bolju koordinaciju i usklađivanje. Dakle, mislim da bi zastupnicima bilo zanimljivo čuti što planira predsjedništvo komisije e, kako će izgledati ovaj e, dokument o promišljanju, kada će se objaviti, dakle, hoće li biti predstavljen u Rumunjskoj. To nije nešto čemu smo do sada razgovarali u parlamentu i zbog toga mi je drago što ste ovdje. Izvolite. Hvala vam na ovoj prilici. Održivi razvoj je, je čvrsto ugrađen u europske ugovore i u srži je europskog projekta. Europska unija do sada predvodi u održivom razvoju, a ova komisija se želi pobrinuti da to tako i ostane i da će Europska unija i dalje imati čelnu ulogu po pitanju održivosti na globalnoj razini. Ova sadašnja komisija također radi i na provedbi agende za 2030. godinu i to putem sedam glavnih pravaca djelovanja. Prvi takav pravac je objavljen u komunikaciji studenoga 2016. godine koju smo već e, predstavili i o kojoj smo već razgovarali ovdje u ovim okvirima. U toj komunikaciji komisija je iznijela svoj strateški pristup koji se sastoji u uvrštavanju ciljeva održivog razvoja u politički okvir Europske komisije i naše prioritete uz pomoć instrumenta za bolje zakonodavstvo. Komisija je nedavno iznijela i prijedloge za e, sljedeći višegodišnji financijski okvir i to također e, vodi računa o drživosti u skladu sa agendom za 2030. godinu. Zatim, sad se bavimo promišljanjem o razradi jedne dugoročnije vizije i također e, nastojimo prepoznati budući naglasak za sektorske politike do 2020. godine i to ćemo učiniti uz pomoć e, dokumenta u prvom mišljenju koje ste već spomenuli. I o čemu ova platforma za interesne skupine priprema svoj doprinos. Taj dokument će iznijeti političku viziju koja će potaknuti rasprave i promišljanja u okviru šire rasprave o budućnosti Europe. I to je sastavni dio ovog procesa promišljanja koji je komisija pokrenula u oči izbora u svibnju 2019. godine, a i nakon njih, a svrha tog procesa je također i oblikovati rad iduće komisije kada ona bude imenovana krajem iduće godine. Komisija također računa i na Europski parlament i očekuje da će on sudjelovati u tom procesu i da će dati svoj aktivan doprinos. Dokument eh, pretpostavljamo da će biti usvojen do kraja godine kako bi imali dovoljno vremena za promišljanje i rasprave. A to je sve sastavni dio procesa koji nas vodi do sljedećih e, izbora 2019. godine. Komisija je uvjerena da je postizanje ciljeva zajednička zadaća i zahtjeva zajedničko promišljanje ne samo među javnim vlastima nego i među interesnim skupinama i zbog toga je komisija pokrenula ovu platformu kako bi ona pripomogla u provedbi ciljeva održivog razvoja. 13 članova je odabrano za članstvo u platformi i to je E, ravnopravno zastupljeno, dakle ravnopravno su zastupljeni akademici, civilno društvo, nevladine organizacije i, i industrija i oni pokrivaju vanjsku dimenziju ciljeva održivog razvoja. Platforma se sada bavi izradom svojeg doprinosa ovom dokumentu koji sam upravo spomenula. Četvrti pravac djelovanja – bavi se praćenjem i izvješćivanjem. Komisija smatra da je praćenje provedbe Agende za 2030. godinu ključan sastavni dio našeg rada na ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Komisija podržava također jedan strog proces praćenja i revizije koji će nam omogućiti i procjenu stanja i prilogodbu prema potrebi. U tom smislu komisija podržava rad političkog foruma na visokoj razini kao platforme za reviziju agende za 2030. godinu i ciljeva državog razvoja na globalnoj razini. Europska unija će i dalje izvješćivati o napretku ka postizanju ciljeva održivog razvoja u kontekstu Europske unije. To uključuje i redovno izvješćivanje o provedbi agende za 2030. godinu u kontekstu Europske unije, a sve je to sastavni dio skupine na visokoj razini. E, također ćemo izraditi zajedničko izvješće o konsenzusu za razvoj e, sa učinkom i pravcima koje ostvaruje Agenda za 2030. godinu u zemljama u razvoju i to će biti naš e, doprinos izvješivanju na sastanku nakon četiri godine brojno od 2019. godine. Također, Ova pa, razmatranja koja će uslijediti nakon dokumenta će predstavljati važnu podlogu za naše izvješćivanje o održivim ciljevima u Njujorku. Komisija također od prošle godine izdaje godišnje izvješće o napretku Europske unije u provedbi agende za 2030. godinu prema referendum okviru pokazatelja koji je izradio Eurostat i o kojemu izvješćuje također Eurostat. Zatim peti pravac djelovanja odnosi se na Europske nagrade za održivost e, koje su predstavnici platforme već spomenuli. To smo najavili u našoj komunikaciji iz 2016. godine. Cilj ovih e, nagrada je ukazati na e, uspješne inicijative koje pretvaraju ciljeve u konkretne prilike i mogućnosti. Pokrenuli smo ove pripreme za nagrade u lipnju i kandidati se mogu prijaviti do 14. rujna. Naravno, komisija bi rado htjela e, da i e, zastupnici u ovom domu predstavljaju nagrade u svojim izbornim jedinicama. Kada je riječ o Pariškom sporazumu, komisija također e, priprema i nadolazeću strategiju za dugoročno suzbijanje emisija stakleničkih plinova, za što smo dobili mandat od Europskog vijeća. Dakle, strategija će biti predstavljena do prvog tromjesečja 2019. godine. Komisija želi to čak e, ranije učiniti tako da će iznijeti svoj prijedlog već u rujnu ove godine. Ranijom objavom ove inicijative komisija bi htjela poslati snažnu poruku svojim partnerima u nakopu 24 u Katovicama, a to je da Europa dugoročno i čvrsto planira. U tom kontekstu strategija će razmotriti sinergije sa drugim politikama i inicijativama, odnosno sa agendom za 2030. godinu i sa ciljevima održivog razvoja. Pariški sporazum i agenda za 2030. godinu su usko povezani. E, Skori dokumente i naš prijedlog strategije za suzbijanje emisija stakleničkih plinova će biti usko povezani kako bismo omogućili sinergiju između ta dva područja djelovanja. I na kraju komisija radi i e, na vanjskoj dimenziji. Europska unija će i dalje predvoditi po pitanju postizanja održivosti na globalnoj razini i spremni smo potvrditi našu međunarodnu ulogu u održivom razvoju i kao predvodnici u borbi protiv klimatskih promjena. Globalna strategija za vanjsku i sigurnosnu politiku iznosi strateške smjernice za vanjsko djelovanje Europske unije. Također je veze sa agendom za 2030. godinu. Također je 2017. godine dogovoren E, novi konsensus kako bi se naše politike uskladile sa tom agendom na e, političkom forumu na visokoj razini. Europska unija će se i dalje zalagati za postizanje e, ciljeva iz agende 2030. godine i pokazat će svoje predvodništvo i na domaćoj i na međunarodnoj razini. Dakle, povjerenici Vela i Mimica i kolege iz Europskog parlamenta, zemalja članica i Europske službe za vanjsko djelovanje će preuzeti ulogu veleposlanika Europske unije. I na kraju želim istaknuti da u tri godine nakon osvajanja agende za 2030. godinu zadržan je zamah agende i e, brojne organizacije civilnog društva se sada usredotočuju na održive politike i isto tako je proračune. A e, istovremeno je jasno da treba poduzeti još daljne mjere kako bi se ispunili ciljeve održivog razvoja. Također e, su potrebne i daljne mjere u tom smislu nakon 2030. godine. Uvjerava vas da se komisija i dalje zalaže za to da Europska unija zadrži članu ulogu i e, u našem unutarnjem i u našem vanjskom djelovanju. I na kraju, gospođo predsjednica, ako mi dopuštate, htio bih e, zavoliti kolegu Gaspara Fontinija iz glavne uprave DEVKO da nešto kaže o našoj vanjskoj dimenziji djelovanja. Pa evo, zastupnici čekaju 45 minuta na priliku da postave pitanja. Dakle, imamo tu i e, predstavnike Oneta, ali biste li možda prepustili riječ e, zastupnicima, jer mnogi od nas e, smo iz odbora za razvoj i oni su poznati sa vanjskom dimenzijom. Dakle, dajmo riječ njima, onda možemo dati riječ Gasparu. I znam da imaju i druge sastanka, a imaju mnogo pitanja. Dakle, Molim vas za malo strpljenja jer e, znamo vas e, vrlo dobro također i rasprave e, na našem odboru. I također imamo tu i predstavnika i Euneta, gospodina Lukasa. Hvala, ja neću duljiti. Što se tiče isto tako ove platforme dionika, da ti nekoliko podataka i brojke prepoznajemo ono što se događa u Europskim unijama, te naš eh, je isto tako je gospodin Guterresa o njegovom izvješću vezano uz cilje održavog razvoja. EU je zaključio da mora učiniti daleko više i da moramo biti brži, daleko brži. Ne trebam podsjećati da klimatsku agendu koju imamo, koju je raspravljamo svaki dan i paralela koja postoji sa Pariškim sporazumom i isto tako agendom za 2030. godine. Međutim, nalazimo se u krizi održivosti i ovu rasprava danas se ne vodi niti u javnosti, a isto tako ne vodi se ni u okviru Europske unije. Što se tiče e, samih razvojnih ciljeva, dakle, moramo isto tako obratiti se na te pitanje da će vam e, jedan e, prikaz ovih dakle SDG-ova koje ćemo isto tako predstaviti sljedeći tjedan. Nekoliko brojke koje želim predstaviti da se nalazimo na putu. RG6 mm, voda za 2,4 milijarde ljudi. E, ti ljudi nemaju niti sanitarne čvorove, 80% e, otpadne vode, e, humane podrijekla, a mm, bez ikakvog uklanjanja, a isto tako brojka je izuzetno kritična Broj sedam, Čista energija, 3 milijarde ljudi e, se grije i ovisi o, e, dakle, za zagrijavanje, isto tako kuhanje na drvu i otpadima životinskog podlijeka 2016. godine 374 milijarde dolara korišteno je za poticaje za fosilna gorova, a što se i nadalje događa na razini Europske godine. Cilj 11. gradovi i isto tako, makroskopska regija naše osimlaštva, a isto tako ni Europa nije izvan ove rasprave, zapadne zemlje, isto tako svugdje vidimo da je povećava se siromaštvo mladih i najmlađih. 3% je ukupne površine, gradske površine, a tu se zapravo događa siromaštvo. isto tako, pitka voda, i koje ovisi, a što je isto tako problematika i u gradovima. Cilj broj 12 1,2 milijuna djece umire svake godine zbog zagađenja. 35% povećanje u usporedbi sa 2015. godinom 2030. godine, a prehrana, trećina hrane se baca, a bacanje hrane bi mogla prehraniti i Južnu Ameriku i Afriku. Što se tiče dakle korištenja poljoprivrednih zemljišta smanjuje se 35 puta veća od povijesnog prosjeka. Dakle, to su podaci što je izgubljeno u u Europi, a u Njemačkoj je izgubljeno 35% biomase. Nalazimo se u ovom području od 2015. godine i isto tako kad je riječ o ciljevima održivog razvoja, što je e, ostvarila Evropska unija tri godine. Nije to bilo dovoljno. Prije svega moram istaknuti da trebamo jasne pokazatelje kao polazna osnoviti i oni moraju biti na raspolaganju i mora ih se obznaniti jer vjerujemo da je to ključno za sve zemlje u čitavom svijetu. Drugo, Univerzalnost i načelo univerzalnosti je, svi smo svjesni da je to u programu Plus potrebna politička aktivnost sada i drago mi je čuti da je komisija će e, staviti naglasak upravo na to, a mi ćemo u Ujedinim narodima svakako isto tako sagledati ovi točki, Želim zahvaliti i gospođe Autali na vašem doprinosu kada je riječ o ovoj mreži, upravo kada je riječ o cilju održivog razvoja. Također, svi građani Europske unije moraju biti uključeni Ciljevi održivog razvoja, to je naša budućnost, e, svjetla budućnost za sve generacije. Europska unija interno nije učinila dovoljno. Želimo zahvaliti ovoj platformi dionika, te isto tako i na dokumentu za promišljanje. Međutim, to nije dovoljno za usredotočivanje na krizu e, samih održivog razvoja kao takvog institucije koje trebaju učiniti. Vidimo napretke u svijetu, vidimo što se događa u jednom broju zemalje, a isto tako veselimo se i daljem rukovođenju na europskoj razini. Hvala lijepo na ovim brojkama, bilo bi dobro da smo ih vidjeli i prikazane i da smo a imamo ih, dakle poslaćemo ih zastupnicima i to bi zaista trebao biti poziv na buđenje. Gospođa Valean, koja će voditi ovu sesiju u dijelu pitanja i odgovora. Hvala lijepo. Štovani kolegice i kolege koji ste slušali sad jedno duže vrijeme, vi možete sada postaviti pitanje i izraziti vaše pitanje. Gospodin Lic, izvolite. Hvala lijepa. Ana Lic, ja sam član E, dakle, klub zastupnika SED-a iz Njemačke, sa Lidom Egeven i drugima sudjelovao sam na zadnjim sastancima godišnjim sastancima u Njorku želim zahvaliti na ovoj platformi dionika koji iznose upravo ove ideje i zaista sam zahvalan gospodinu Lukasu na izrazito jasnim riječima koji je zapravo pozvao na upravo i ovu percepciju prikazao sudjelovanja, isto tako sva pitanja koje je uputila u pogledu ostvarivanje ciljeva održivog razvoja, pa čak i kada je riječ o promišljanju i Eurostata i kada smo imali ove čudne indikatore koji nisu bili zasnovani na eksternim e, osnovama, sve mehanizmi izvješćivanja još uvijek nas čine da učimo i da dodajemo nova znanja. Mislim da je zaista presudno da, i kao što ste vi istaknuli, imamo jedan cilj i isto tako tako da znamo kako i gdje stojimo i da imamo jedan polazišni sustav i sve ono što moramo svakako priključiti u ovom procesu. I mislim da dva pitanja koja bih želio postaviti. Na prvom mjestu e, samom skupini vezano uz ovaj dokument. Vi kažete da je to e, rad u kontinuitetu, a isto tako mi kao parlament e, bismo mogli interagirati do kraja godine kad je svakako riječ o tome, ja bih zaista želio vidjeti sve one četiri točke i četiri stupa okolišnog pitanja i ono uloga vlade i isto tako pitanje država članica koje su se prošle godine predstavili svoje ciljeve održivog razvoja i izuzetno interesantni prilozi iz Estonije, u Danskoj, u Njurku, a vezano uz dakle, opskrbila na tekstilom. Mi smo radili na tome, komisija je kazala da isto radi na tom pitanju, međutim, nikada nismo dobili ovu inicijativu vezanu tekstil, neke isto tako opće e, uprave nisu e, izradile one opće smjernice, ne nalazimo se dakle na istoj razini. I bilo bi zaista interesantno vidjeti ove slučajeve najbolje primjere iz prakse, a isto tako da vidimo što čine druge države. E, inicijativa za tekstil u Njemačkoj ili Nizozemskoj, ovo se pak blokira e, na nekim razinama u komisije. Stoga bi bilo dobro da vidimo ove pregoranične primjere i ove četiri primjera gdje tu postoje na neki način prekogranične suradnje i kada je riječ o potrošnji i sa drugim državama i na drugim kontinentima. To bi zaista bilo interesantno. Hvala vam istinu na e, tome što smo imali eto godinu za razvoj 2015. godine što je između ove godine 2015. i 2018. 2017. Moramo se uhvatiti u koštac. Nismo uspjeli dobiti nekakav e, veliki napredak u komisiji. Međutim, mi imamo inicijative građana e, u različitim gradovima, Heidelberg primjerice iz Njemačke, i koji su na neki način htjeli dovršiti u projektu do 2025. godine povesti i druge gradove u tom smjeru i ne samo da su djelovali unutar odbora regija, već isto tako i na razini gradova gdje se vode korake da gradovi povedu ove sve inicijative, a isto tako to je i poziv upućen Europskom parlamentu da bi 2022. ili 2021. ili čak i ranije bismo trebali imati Europsku godinu ciljeva održivog razvoja, jer mi na neki način kasnimo, kao što je gospodin Luka je kazao i možemo isto tako to vidjeti kao jednu veliku priliku. Hvala vam na tome. Hvala. Gospodin Šlajn. Hvala lijepo. Hvala svim govornicima. Mm, imam malo ideje koje se možda razlikuju od onog što je komisija kazala sa onim prijedlozima kada je riječ o VFO i isto tako komisija nije iskoristila priliku da se upravo iskoristi agenda 2030. godine kao politički okvir koji bi se na taj način mogao i nadzirati da se vide koje politike kamo idu sredstva iz fondova i tako dalje. Spominjanje ciljeva održivog razvoja nije dovoljno. Primjerice, no, jedinstveni instrument, e, takozvani NDCI, i instrumenti. Dakle, e, čini se kao da se e, stavljaju europske politički prioriteti, a ne da se dugoročno gledaju potrebe naših partnerskih država. Što znači drugim riječima da imamo ciljeve održavog razvoja s jedne strane kao okvir, a isto tako i kao indiciranje samog smjera kretanja, kamo možemo to ići sa novim VFO-om, to bi bilo daleko snažnije, a isto tako bi to bilo politička predanost Europske unije i pokazivanje, dakle, ti ciljevi e, do 2040. godine budu ostvareni. Nije to prvi puta da to kažem. Ja sam zabrinuta, svi smo bili zajedno okupljeni kada smo osvojili agendu 2015. godine svi smo bili izuzetno optimistični kada se ticalo samih e, mogućnosti i prilika, ali danas imamo potpuno različit svijet pred nama. E, kriza multilateralizma sa nekoliko aktera koji su veći, e, koji su izašli iz svojih obaveza ili će Europska unija povesti kao primjer implementacije ovih ciljeva ili se bojem da nećemo imati dovoljno političke snage i volje niti resursa da se postignu ovi ambicionirani ciljevi. Europska čini se da gubi iz vida isto tako i opće kada je riječ o tendenciji da se ova sredstva e, usmjere prema kratkoročnim ciljevima kao što primjerice kontrola i upravljanje e, migracijskih tijekova. A isto tako imamo i problem, kada kad je riječ o odgovorima. Mi smo od samog početka tražili sveobuhvatni e, strategiju Europske unije za implementaciju agende, međutim još uvijek je ne vidimo. Mm, treba nam više koordinacije, detaljni plan kretanja samih eh, ciljeva održivog razvoja. Jedan snažan eh, monitoring sustav sa indikatorima koji zaista mjere eh, ono gdje se nalazimo i razliku između situacije i samog ciljeva kao takvih. Ne samo napredak koji bi bio postignut od prethodnih razdoblja. Stoga trebamo pažljivo razmotriti i analizirati utjecaj politike na održivi razvoj, prije svega u državama razvoju, kao što je to recimo i porezni e, utjecaj Dijalog sa civilnim društvom koji je presudan u tom pogledu i isto tako inkluzivni proces. Stoga pozdravljam platformu e, dionika vezano uz ciljeva državnog razvoja da će ideje u ovom kontekstu svakako biti uzete u obzir. Još nešto na samom kraju. Ne želim zvučati frustrirajući koncentrirano, niti danas, niti večeras, ali premalo nas je u ovoj raspravi. Što drugim riječima znači da kada spominjate da se treba ova šutnja razbiti, ne samo vani, nego i ovdje u Europskom parlamentu treba daleko veća snaga i napor. I s obzirom da među kolegama koji su osjetljivi na upravo ove teme, uključujući našu predsjednicu, nekoliko mjeseci imamo pred nama da budemo kreativni, da inicijative koje možemo započeti, da pobudimo i pažnju i pozornost svih odbora koji trebaju osjetiti odgovornost da budu uistinu akteri e, i promicatelji samih ciljeva održivog razvoja, da ih e, potaknemo mailovima, slanjem materijala, imamo izuzetno lijepe grafička rješenja Europske unije, da izmislimo zaista nešto što svima nama daje jasan signal prije našeg kraja saziva i kraja našeg mandata. Hvala lijepa. Vrlo energično i predano. Gospodin Zaista dijelim mišljenje Elizino kad je riječ e, isto tako mogu izraziti svoju frustriranost, ali postoji tu neki izazov i elementi koji se tu trebaju uskladiti. No, postoje se pitanje kako u ovim održivim segmentima, a isto tako i u donošenju odluka u europskim institucijama. To je nešto što se e, može spomenuti na svakom forumu ovog tipa. Hvala lijepo govornicima i zaista mislim da je dobro čuti sve ono što se poduzima kad je riječ i o monitoringu samog sustava a isto tako i ovi dobrovoljni nacionalni izvješća koje dobivamo iz većeg broja e, država, nekoliko država svega nije izvijestilo i neće izvijestiti do kraja iduće godine. I svakako i ovo valja pozdraviti. No, izazovi koji su pred nama, jesu sljedeći. Po prvi puta da platforma dionaka koja se sastaje u ovom parlamentu, usprkos tome što smo imali predstavnike e, samih, e, samih dionika, ja sam bio izvjestitelj u parlamentu i neke preporuke koje smo mi iznijeli jeste da e, parlament mora imati svoje mjesto u parlamentu, a isto tako i pitanje koje postavila po komisiji, rečeno je tada da imat ćemo formalne e, dakle, veze i povezanosti koje ćemo isticati. Međutim, ne bih ja govorio sada, e, govorio o ciljevima državog razvoja da se upravo ovakva formalizirana veza i uspostavila u konačnici. S obzirom na ono što je izrečeno i s obzirom na ovaj petogodišnji politički ciklus, ništa nije će više ili mnogo sinergija, a isto tako i egzistencijalna pitanja i prijetnje, te neke politike i sve one institucije koje se time trebaju baviti. E, sljedeće godine nećemo imati izaslanstvo iz ovog parlamenta upravo zbog izbora niti ćemo sudjelovati u ovom procesu kada e, trebamo dobiti informacije o vlastnom napretku. E, postavlja se pitanje kako to možemo e, razbiti ovaj petogodišnji ciklus i kako na neki način možemo biti predstavljeni ipak iduće godine. Kad je riječ odbor regija koje spomenete, znate da nam trebaju i, i sami podaci koje Eurostat ne stavlja na raspolaganje, a isto tako postavlja se pitanje da li trebamo sagledati možda i neke druge modele. Što se tiče VFO-a, a isto tako i da se u srži nalazi, mislim da to nije tako. VFO je upravo primjer gdje imamo nedostatak političke koherentnosti. Primjerice imamo mjere koje će se proširiti na e, korištenje fis, e, dakle, fosilna goriva, biogoriva koja ipak e, ne dolaze do značaja. I to je upravo primjer kako imamo taj e, učinak silosa i zapravo i sami presedan e, i ove horizontalne rasprave koje vodimo postoji ipak i pozitivni pomaka. Dug je put pred nama ukoliko zaista želimo ostvariti ciljeve koje smo stavili pred nas. Hvala lijepa. Gospođa Otala. Hvala lijepa. Mislim da je to zaista bila izuzetna inicijativa da vas vi organizirate ovu inicijativu. Erištajn je zaista upravo što nas, eto, nema ovdje mnogo, međutim, mi smo pozvani da upravo pokrenemo i dizajniramo sve ove implementacijske korake vezano za agendu za 2030. godinu i to u svim budućim koracima od onog trenutka kada smo e, zapravo bili počašćeni, Mohamed e, zamjenika glavnog tajnika, mi smo razumjeli da ovaj parlament jest izuzetno važan dionik i igrač koji zapravo postavlja svoje aktivnosti i akcije. Već smo raspravljali ovdje načine i mogućnosti implementacije. Jedno je sigurno jasno da ne možemo nastaviti e, kao što smo do sada činili. Trebamo zaista prekoračiti ove neke ograničenja ako ne u VFO, ali kao što su i prethodni govornici naveli. Međutim, svakako mi vjerujem da najprikladniji mehanizam o kojem se raspravlja između e, dvije predsjednice i mene i nekih drugih koje smo pokrenuli inicijative jest da se poveže implementacija e, uz onaj posao koji je nam poznat iz europskog semestra. Što drugim riječima znači da je to zajedničko nastojanje, niti jedan sektor ne bi bio isključen iz ovog rada, ali netko ipak mora podnijeti odgovornost, što znači najrealističniji model, to su odbori za okoliš i e, za razvoj da nastave koordinirajuću e, odgovornost i ulogu u svemu tome. Jako je dobro što ćemo sada imati izaslanstvo na e, politički forum na visokoj razini gdje već možete vidjeti kako bi to u praksi moglo i funkcionirati i izgledati. Mislim da jedan od važnih pitanja jest e, kako možemo e, biti sigurni da smo i koherentni bilo interno, bilo eksterno bilo u jednoj, bilo drugoj dimenziji, koje vrlo često e, se čini kao da su u raskoraku postoje rasprave i u komisiji ili izvješće koje očekujemo vezano s forum politike na visokoj razini. Da li je to moguće, da li je to istina, možda je to samo nesporazum. To bi svakako trebalo biti zajednička interna i eksterna implementacija samog programa. Također sam mišljenja da sljedeće ne bi možda bila prilika da se organizira i rasprava sa nacionalnim parlamentima. Možda postoje dobre prakse ja sam sad da njemački parlament e, svoj rad jest usredotočio na način, stoga bi možda pokrenuti inicijativu da ova dva odbora pozovu nacionalne parlamente na takvo jedno događanje. Naravno, svakako ne treba postavljati pitanje hitnosti rješavanja svih ovih pitanja. Hvala, gospođo Hazekamp. Hvala, predsjedavajuću. U znak solidarnosti u odnosu na prevoditelje govorit ću na nizozemskom danas. Ko pitamo europske vlade, sve je u redu i bit će vrlo lako postići ciljeve održivog razvoja, ali situacija je potpuno različita. Uzmimo na primjer Nizozemsku. Nizozemska nije dostigla čitav niz SDG-ova. Govorimo sve više o siromaštvu, premalo je obnovljivih izvora energije jako malo organskog uzgoja, emisije stakleničkih plinova su dosta iznad emisija u drugim državama. Nizozemska Europska unija čine premalo kako bi riješili sve ove probleme. Danas želim koncentrirati na cilj broj 12 za održivi razvoj, tranzicija prema održivom sustavu potrošnje i proizvodnje. E, kružno gospodarstvo je dobar smjer, ali to nije dovoljno. E, životni stil koji nije održiv, a pritom mislim na potrošnju ribe i mesa, nije održivo rješenje za našu planetu. Milijuni životinja pate u industriji pa i u organskom uzgoju, ali situacija je još lošija u tradicionalnom uzgoju antibiotici i čitav niz tvari stavlja se u promet, završava u našem okolišu. 80% rezervi pitke vode na svjetskoj razini koristi se za uzgoj stoke. 1 kg mesa košta 12.000 litara e, vode. Toliko je potrebno za proizvodnju i ovaj sektor uzgoja je odgovoran za 30% emisija. Sa trenutnim površinama koje se obrađuju mogli bismo prehraniti e, stanovništvo čitave planete, ali samo ako stanemo na kraj prekomjernom trošenju i razbacivanju. Moramo promijeniti potrošnju mesa i prijeći na proteinske usjeve. Pitam komisiju što hoćete učiniti kako biste to potaknuli. Kako ćete postići cilj broj 12 e, za održivi razvoj sa možda sa novom politikom za poljoprivredu, zajedničkom poljoprivrednom politikom? Hoće li komisija i dalje poticati uzgoj stoke to je vezano za postizanje cilja održivog razvoja broj 6. Tu imamo nitrate, fosfate koji onečišćuju vodu i tlo. A razmislimo samo o europskim planovima za e, ribarstvo koje zapravo potiču prekomjerno ribarstvo e, prekomjerni izlov i e, da će legaliziraju taj fenomen u Sjevernom moru postoje određeni problemi. Dakle, što će komisija učiniti kako bi riješila problem učinka uzgoja stoke i ribarstva na naš okoliš i kako bismo postigli cilj broj 12? Hvala. Imate li možda vi pitanje ili komentar, eh, gospođo predsjednice, prije zatvaranja ovog kruga pitanja? Hvala. Želim pitati komisiju eh, nekoliko pitanja imam i nekoliko razmišljanja koje ću izneti kasnije u ime kolega također. Pitam što će komisija prezentirati 2019. godine. Hoćete li nam dati pojašnjenje o tome što će komisija predstaviti forumu na političkom forumu na visokoj razini? Imamo unutarnje i vanjske aspekte koji su ovdje kombinirani. Naš gost iz UNEPA je rekao da ako bismo htjeli pratiti provedbu SDG-ova, onda trebamo mjerila. Pitam se ima li komisija mjerila. E, većina država članica će sada već imati ili do iduće godine imat će e, godišnje preglede. Hoće li komisija e, pregledati ta nacionalna izvješća, dati možda neke preporuke ili smjernice državama članicama E, nadam se da komisija ovdje nije samo statist u ovom procesu i nadam se da će ona stvarno analizirati podatke i ponuditi vodstvu u tom procesu. U ovom trenutku kad je multilateralizam na kušnji, e, ovaj proces treba potaknuti da krene naprijed, a UN e, također to mora učiniti i oni gledaju na nas. Gaspar Fatini iz Digideka bi nam također mogu reći nešto više o tome, odgovoriti na to pitanje. Ne znam kako ćete e, koordinirati sve to. Vjerujem da e, glavni tajnik koordinira nešto, ali također opća uprava Devko. želi odgovoriti. Gaspar Fatini prvo. Ima riječ za odgovor. Izvolite. Hvala predsjednice. Samo nekoliko riječi o tome kako se pripremamo vezano uz vanjske aspekte. To je jedan dio izvješćivanja, od toga se slažemo. Kao što znate, glavno djelovanje kod provedbe vanjskog dijela bilo je usvajanje novog konsenzusa za razvoj to je naš okvir e, u politici za drživi razvoj. Treba obuhvaćati Europska unija i nacionalne države i to je također e, dogovor na razini parlamenta. Trebamo to sad pretvoriti u okvir s rezultatima u naš program međunarodne sporazume kao onaj koji će zamijeniti e, sporazum iz Kotonua također moramo imati izvješće o provedbi svega toga. Zato imamo zajedničku, zajedničko izvješće, e, sintetičko izvješće u kojem ćemo sintetizirati kako Europska unija i države članice zajedno daju podršku i pomažu državama u razvoju u provedbi Agende 2030. i Europski konsenzus. To ćemo učiniti na temelju svih dostupnih informacija, na temelju izvješćivanja o održivoj razvojnoj pomoći, u PCD-u, rezultatima i na temelju dodatnih e, informacija država članica provest analizu. To je zajedničko izvješćivanje sa državama članicama i to će imati utjecaj na zajednički pristup na e, dobrovoljni dio, pogotovo što se tiče vanjskog dijela izvješćivanja, zato što govorimo i o implementaciji konsenzusa i o ciljama održivog razvoja i mm, nadam se da će se sve to onda pretvoriti u nacionalne preispitivanja država članica. To je naše zajedničko djelovanje u izvješćivanju e, vanjskog e, dijela konsenzusa. Bilo je pitanje također o PCD-u, e, koherentnost politika za razvoj. Pokušavamo kvalitetnije raditi, prilagoditi se strategiji za 2030. godinu i uključujemo rad na PCD-u u normalne radne metode komisije. I za to koristimo službu za odnose e, među službama komisiji i obuhvaćamo rad na SDG-ovima. Nadam se da time povećavamo našu efikasnost i PCD koristimo kao važan input za e, šire koherentne djelovanje što je korisno i za agendu ciljeva održivog razvoja. Hvala. Gaspar je jasno odgovorio, ali ja želim još naglasiti to da za nas politički okvir za izvješćivanje 2019. godine je nešto što se treba navesti u dokumentu za razmatranje. To bi bio politički okvir u kojem radimo jasno nam je da će izvješćivanje biti integrirano, obuhvaćat će unutarnju i vanjsku dimenziju, a mjesto gdje će se to održati, o tome još raspravljamo unutar komisije i SVD-a. Nismo još odlučili o tome interno, tako da ćete morati još pričekati našu odluku, ali svakako ćemo vas obavijestiti o tome. O tome što će SVD i komisija odlučiti. Kao dio dokumenta za razmatranje uzimamo u obzir e, okvir za praćenje i kako ga možemo unaprijediti. Jasno je da ne možemo samo izmišljati nove ciljeve. Ciljevi su političke stvari. Politički se odlučuju, obuhvaćaju i političke odluke na kojima se temelje. I to proizlazi iz rasprave o ciljevima u pogledu okoliša, tu vidimo da je potrebna politička rasprava i mi pokušavamo iznaći najbolji mogući način e, za realizaciju. Ne smijemo e, olako shvatiti ulogu koju Eurostat može imati u praćenju e, napretka prema postizanju ciljeva održivog razvoja. Kolektivne i kumulativne statistike su važne ne samo na europskoj razini, nego na razini država članica. I te ekspertive treba objediniti. Samo bih htio upozoriti e, sve one koji olako kritiziraju Eurostat i čitav posao koji on vrši uz intenzivnu suradnju sa nacionalnim zavodima za statistiku. Hvala. E, ciljeve je odredio UN statističko tijelo i radi na ciljevima pitanje je sada koje su mjerila, kako mjerite napredak znamo kako radi Eurostat. E, poanta je ne samo prikupiti statističke podatke, nego što učiniti kad ih imate. E, možete li zaključiti jeste li dovoljno učinili ili trebate li učiniti nešto više. U je kraljevini u mojoj državi na primjer izvoz plastike u e, manje države je veliki problem. Što ćemo učiniti s time imamo sada pitanje politike, za, političke zaključke. E, što učiniti s tom informacijom? Nadam se da ćemo to vidjeti jasno opisano u e, dokumentu za razmatranje. Jer mi smo bili u New mi smo rekli da, mi ćemo to učiniti i četiri godine nakon toga sada moramo dati rezultate koje smo obećali i pokazati da želimo biti predvodnici da želimo stajati iza vrijednosti koje promiče Europska unija. Na samitu u Rumunjskoj bismo trebali imati neke jake poruke koje želimo prenijeti ostatku svijeta. Kolege, mislim da moramo sada zaključiti ovu raspravu danas. Trebamo zahvaliti našim govornicima. Mi sada trebamo razmišljati o tome kako dalje u budućnosti. Možda bismo trebali razmišljati i o tome kad se izaslanstvo vrati iz Njujorka, kako će dati svoj doprinos tom dokumentu za razmatranje ili možda kako će reagirati na njega. Bilo bi dobro e, dati doprinos prije sastavljanja dokumenta. Pa Povjernika Timmermansa bismo htjeli ugostiti u parlamentu, možda ćemo ga pozvati na plenarnu sjednicu kako bi nam rekao kako teku pripreme za taj dokument za razmatranje. U listopadu ćete vjerojatno znati što će se tu dogoditi. Bilo bi dobro da uključite parlament i mi želimo kontaktirati nacionalne parlamente. U, imali smo u odboru DV saslušanje s nacionalnim parlamentima, ali trebamo i političko e, zalaganje u, na tim razinama. Zahvaljujemo. Zahvaljujem općoj upravi Deko, Gazpro koji je imao vrlo dosljedan pristup u izlaganju i korisno je bilo dobiti vremenske rokove od njega. Zahvaljujem našim pozvanim eh, gostima. Želi li predsjednica još nešto reći prije kraja? Da, Mislim da je dobra ideja da nastavimo suradnju u tom pitanju i vidimo što trebamo učiniti. Imamo dosta toga u našem programu još za učiniti i završiti, ali trebamo se tim pitanjem pozabaviti prije sastanka u nju. Hvala na sudjelovanju i hvala prevoditeljima.